da se izjasni i to, taj, to razdoblje počinje sa sutrašnjim danom, dakle sa 26. listopadom 2017. godine. Sada prelazimo na dulja zastupnička pitanja prema članku 130b poslovnika. Današnje Naša rasprava tiče se koordiniranog napora na razini Europske unije za povećanje procijepljenosti. Kao prvo